Glasovat ćemo o ovom izvješću sutra. Sljedeća točka na dnevnom redu su jednominutni govori. Gospođa Bokšor ima prva riječ. Hvala. Europska unija kako bi osigurala mir mora se suočavati sa čitavim nizom izazova, a mnogo od toga i vrijedi za mnoge zemlje članice. Ukrajina se nalazi u situaciji kojoj je teško pomiriti sa ovim vrijednostima. Jedan dio mađarskog stanovništva ne može uvijek se pozvati na svoja prava u Ukrajini. 13. ožujka tijekom e, jednog prosvjeta skupina ekstremne desnice čulo se mnogo protumađarskih slogana i povika i to e, krši obveze koje je ta zemlja preuzela na međunarodnoj razini. Bilo je rečeno da će se provoditi ljudska prava i poštivati također i prava manjina i to je u osnovu sporazuma o pridruživanju sa tom zemlji i zemljom i upravo ćemo uskoro razgovarati o tome kako bismo vidjeli ili došlo doista do podvrede obveza. Hvala. Sloboda kretanja i rada u Europskoj uniji su temeljna prava. Nažalost, Brojni pošteni radnici koji dolaze iz istočne Europe trebaju se suočavati sa, sa diskriminacijom. Vidjeli smo brojne primjere toga u posljednjim godinama kada su ruminski građani smatrani drugorazrednim građanima i suočeni su sa zlostavljanjem i zlouporabama koje se ne bi smjele pojavljivati u 21. stoljeću. Naša je dužnost, dužnost Europskog parlamenta pobrinuti se da se provode sve odredbe koje se odnose na prava radnika. Trebamo stati na kraj cjelokupnoj diskriminaciji i trebamo također ukazati na to u javnosti kada je riječ o povredi takvih prava. I trebamo imati također jedno europsko tijelo koje će sprječavati takve zlouporabe u zemljama članicama. Ne smijemo zaboraviti činjenicu da naši radnici odlaze u zapadnu Europu zato jer im treba novac, nego jer ih ta dio Europe treba u određenim sektorima i njihov rad daje dodatnu vrijednost Europskoj uniji. Da, postoji razlog zašto se to zove jednominutan govor. A, molim vas, kolege, držite se zadanog vremena. Gospođa Zaborska ima riječ. Hvala. Gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče. Slovačka će uskoro predsjedavati Europskom unijom prvi puta i jedna od prioriteta je upravo migracija. Čuli smo izjave slovačkih političara o izbjeglicama koje su dovele do nesporazuma i također su izazvale čuđenje diljem Europe. Drago mi je što slovačka vlada zauzima sada složeno stajalište prema izbjeglicama to naravno treba značiti i poboljšanje, ali i zaštitu naših vanjskih granica u borbi protiv terorizma, ali to treba također uključiti i e, status e, tražitelja azila. Programski dokument slovačke vlade nažalost to ne uključuje, nego izbjegava ovu temu, no nadam se da će Slovačka preuzeti inicijativu i pokušati naći konsenzus koji će raspršiti brige građana i potvrditi da Europi je dragocjen svaki ljudski život. Hvala. Gospodin Tanasescu ima riječ. Hvala. Pozdravljam inicijativu e e na kojem se nastoji potpuno iskorijeniti infekcija, odnosno zaraza hepatitisom C i druge zarazne bolesti. Također pozdravljam sastanke visoke radne skupine koji su posvećeni ovoj temi. Tuberkuloza je glavni uzrok smrti pacijenata HIV-a, dakle 7 od 10 HIV pacijenata sa tuberkulozom će umrijeti, no unatoč tome u posljednjim godinama imamo sve manje i manje donatora za programe razrade lijekova u središnjoj i istočnoj Aziji, tako da nema dovoljno lijekova. To su područja gdje imamo najveći porast zaraze HIV-om, ali također i povećanje broja e, tuberkuloznih pacijenata čija bolest je otporna na e, antibiotike. U ovim okolnostima smatram da je e, vrijeme da Europska unija, a i ne samo Europska unija, razradi jedan integrirani okvir za 2016-2020 koji će se baviti HIV-om i tuberkulozom kao povezanim zarazama, a s druge strane nacionalne vlade i Europska komisija moraju osigurati održiv prijelaz ka domaćem financiranju kako bi pacijenti dobili potrebne lijekove. Hvala. Hvala sljedeći riječ gospodin Curkanu. gospođo predsjednice, kolege. Želim vam privući pažnju na zloupotrebu u skrbi za djecu. E, e, to pogađa nekoliko rumunskih e, obitelja. Djeca se odvajaju od roditelja nakon e, demonstracija u nekoliko zemalja te će obitelji biti opet ujedinjene. E, imamo e, slične drame u Velikoj Britaniji. Pozivam britanske vlasti da poštuju prava djece koje su rumunjski građanski i trebamo spriječiti ovakve obiteljske traume. Trebamo imati ravnotežu između prava djeteta i potrebe da e, obitelji ostanu ujedinjene. E, to je konvencija o pravima djeteta, članak 9. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospođa Curtin Darling. Hvala predsjednice. E, imamo, pred nama je najveća odluka u Velikoj Britaniji. Od 1970 sindikati su radili solidarno u cijeloj e, Europi kako bi osigurali ista prava za sve. E, Europski sud pravde je garantirao ta prava 1982. E, Europsko zakonodavstvo je spasilo e, tisuće života u e, našoj zemlji. Jednak roditeljski dopust, plaćeni dopust i tako dalje. Sve to osiguravaju europski zakoni. A sada kampanja za napuštanje Europske unije Brexit E, želi sve to dokinuti. Ona želi spaliti sva ta prava. Nemojte im dati tu šansu. 23. E, lipnja. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Selimović. Hvala gospođo predsjednice. Dvije zemlje imaju e, najveći postotak e, e, modernog robovlasništva u modernoj povijesti. Među njima je Uzbekistan. Međunarodna organizacija rada kaže da je važno za vlasti Uzbekistana da nastave mjere kako bi se spriječilo da djeca rade na poljima pamuka. Europska unija je osudila kršenja prava djece u Uzbekistanu i Pakistanu. Komisija i države članice međutim e, žmire kad se radi o kršenju e, prava djece u tim zemljama. Komisija se mora ozbiljno pozabaviti kršenju kršenjem e, temeljnih prava u tim zemljama. Hvala. Hvala. Gospodin Đambaski ima riječ. E, gospođo predsjednice, dragi kolege, prošlog tjedna E, njemački Bundestag je e, u svoju deklaraciju koji je osudio e, kazneno djelo protiv čovječnosti. To je genocid nad Armencima 1915. Povijesna pravda koja se time ostvarila dovela je do vrlo čudne reakcije e, turskog premijera, reakcija koja e, nema veze sa europskim vrijednostima i politikama. E, Turska nastoji prikriti ova, ovo zločin protiv čovječanstva koji se dogodio u 20. stoljeću E, to e, im uživa naročitu podršku e, turskog predsjednika, predsjednika. Turska ima nedemokratsku vladu i autoritarnu vladu. Interesi irskog naroda nisu uvijek zaštićeni europskim politikama Sjever je e, korisnik e, fondova Europske unije, naša e, poljoprivreda uživa prednosti zajedničke poljoprivredne politike, a naši studenti mogu putovati po Europi i studirati. Imamo pristup jedinstvenom tržištu 500 milijuna potencijalnih potrošača ako dođe do Brexita, e, Sjeverna Irska e, će e, biti prikovana za Britaniju. Sinn Fein ne odobrava Brexit. Stoga Sinn Fein zagovara da Ujedinjena kraljevina ostane u Europskoj uniji. Gospođa Kluni ima riječ. Hvala predsjednice. E, e, ekonomija suradnje mora ostati. Moramo usvojiti mogućnosti za usklađene e, pristup zakonodavstvu Europske unije u interesu europskih potrošača i proizvođača. Europski potrošači su najveći dionici u sharing economy o, o, o e, Airbnb i tako dalje, te institucije koriste milijuni naših potrošača to gospodarstvo e, se ocjenjuje na 10 milijardi eura, a porasti će na 250 milijardi u sljedećoj dekadi. To daje potrošačima izbor i e, potiče e, tržišno natjecanje. To stvara radna mjesta i za lokalnu zajednicu. Stoga pozdravljam prezentaciju od strane komisije E, koja e, želi e, uskladiti pristup toj vrsti gospodarstva koja omogućava razvoj novih gospodarskih modela koja želi pravedno oporozivanje. europsko zakonodavstvo se mora primijeniti na tom sektoru gospodin Brennan ima riječ hvala predsjednice sjeverno istočna engleska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 ima velike prednosti od članstva u Europskoj uniji. Prednosti su jasne. Europska unija e, nam daje pristup najvećem jedinstvenom tržištu na svijetu. To je dobro za ulaganja. E, kao najsiromašnija e, regija Engleske imamo velike prednosti od članstva u Europskoj uniji. To je dobro za sve. Europska unija nas osigurava E, i mi smo sada najsigurniji u svom e, življenju od e, rimskog carstva zaštićeni smo u korištenju voda u zaštiti resursa u borbi protiv klimatskih promjena svi naši poljoprivrednici su protiv Brexita E, bolje je ostati u Europskoj uniji nego izaći. To je jasno za nas. Hvala. E, gospođa Harkin ima riječ. Hvala predsjednice. Moje pitanje ovdje je danas. E, kako se irski političari mogu izgovarati na Europsku uniju kad se radi o zaštiti voda koja je praksa u Irski, Iskoj? E, e, rečeno je 2010. da je praksa u, usvajanju direktive 2003 ne 2010. ne 2014. 2003. 2014. Evropski sud e, je e, e, tužio Njemačku zbog nedozvoljnih praksa u toj okvirno direktivi za korištenje voda E, to treba e, proširiti na sve službe koje se bave opskrbom vodom. E, direktiva ne dovodi do nekih obveznih cijena. U ovom slučaju što je dobro za Njemačku je dobro za Irsku. A oni političari koje nastoje optužiti Europsku uniju za svoje nedozvoljne prakse su u krivu. Gospođa Serbo ima riječ kao sljedeća. Hvala lijepa. nedavna studija pokazuje da jedno od tri djece u Europskoj uniji je gojazno. E, troškovi liječenja ovih problema iznose jednu desetinu svih troškova zdravstvene skrbi. E, međutim, ne radimo dovoljno e, e, da se borimo protiv tog trenda. Ne, sve mjere borbe protiv gojaznosti su mrtvo slovo na papiru. Naši građani moraju imati pristup informacijama, moraju imati pristup dobroj hrani po priuštivim cijenama E, nedavno sam e, predložio jedan pilot projekt za učenje o, prehrani. To bi trebalo dati relevantnu informaciju i roditeljama i dječjim vrtićima kad planiraju obroke za djecu. Nadam se da će kolege podržati ovaj projekt. Sljedeći e, govornik je gospodin Mamikins. Hvala lijepa tisućljećima ruralna područja nas snabdjevaju hranom. Oni daju radna mjesta, osiguravaju demografski e, rast ali od industrijske revolucije e, gradovi privlače sve više ljudi i to dovodi do depopulacije ruralnih područja. Danas u e, novim državama članicama e, ruralno stanovništvo iznosi manje od polovicu cjelokupnog stanovništva zemlje E, stalno imamo migraciju iz ruralnih e, područja u gradove. To oštećuje proizvodnost, naročito u poljoprivredi i obrtima. E, Usto poljoprivreda je ugrožena, naročito u srednjoj i istočnoj Europi. Ti dijelovi Europske unije najviše trpe od ovog trenda. Hvala. Sljedeći govornik je gospođa Rejs. Ona nije, gospodin Marijas. U Irani danas E, ima e, na godišnjicu ovog godišnjica e, čujemo da oni koje je Grčka osudila kao ratne zločince i koji su radili, surađivali sa SS-om za vrijeme drugog svjetskog rata i ubili tisuće grčkih civila. Sada Grci trebaju tražiti e, reparacije za ove zločinačke prakse za vrijeme drugog svjetskog rada. Rama nije to prihvatio. 1945. E, godine Grčka nije prihvatila prisutnost Albanije na sastanku u Parizu jer je Albanija dobivala reparacije koje bi trebalo platiti Grčkoj. Mm. Već tri godine imamo okupatore i u mojoj zemlji iste zemlje. Gospodin De Cabras ima riječ. Hvala lijepa gospođo predsjednice. E, jučer e, je došlo do velike demonstracije u Barceloni, za zaštitu eura. To je nastavak demonstracija e, koje su počele prije četiri mjeseca. Španjolska vlada je donijela jedan ideološki plan koji krši E, okvirnu e, direktivu o vodi. E, ovim planom vlada Španjolske ugrožava govorimo o nedovoljnoj količini vode želim se pridružiti tisućama ljudi koji demonstriraju i traže od komisije da zatraži od e, španjolske vlade da od tog plana odustane. E, ovo je jedna od najvažnijih rijeka u našoj e, zemlji, ona je važna za okoliš. Gospođa Vuoli ima riječ. Gospođo predsjednice, nažalost E, Dampičke cijene čelika iz e, Kine e, i dalje narušavaju tržište u Europi. David Cameron blokira predloge komisije za poštenije poreze. Međutim, imam i dobrih i vijesti čeličane u Skavre i su je upravo kupio jedno poduzeće za jednu funtu i e, e, također u Kambriji se e, nešto slično događa to zaštićuje četiri radnih mjesta u Velikoj Britaniji i Francuskoj E, mi e, stalno otkrivamo kako e, konzervativna vlada ne zaštićuje naše interese. Oni surađuju sa Sue Heyman i Alanom Smithom i sindikatima. Svi znamo da Evropska unija najbolje funkcionira kada surađuje, kada imamo solidarnost između industrije, potrošača i vlada. Gospodin Punčak ima riječ. govorim o, tome kako funkcionira unutarnje tržište na području autorskih prava. Mi imamo u Europi e, sustav kolektivnog upravljanja autorskim pravima e, koji treba osigurati prava autora. Međutim, taj sustav ne funkcionira E, za korisnika to znači da bi djela trebaju, trebala biti e, dostupna mm, mm, e, mm, autorska prava u određenim sektorima nisu zaštićena mislim da je to problem Europska unija to mora nekako regulirati E, da bismo trebali imati bolju regulativu na tom području. Gospođa Matijas ima riječ. If Hvala gospođo predsjedateljice. Da, e, imali smo sustavne prevare u Portugalu. Govora se o tome da će biti izrečene sankcije, a Francuska neće dobiti nikakve sankcije zato što je Francuska Francuska. Blum je rekao pak nešto suprotno, ali zahtjevao je da se stroko postupa prema svima drugima, da tu treba biti pridonijeti stabilnosti. Ne mi pokušavaju učiniti sve što je u njihovoj moći da očaju svoje gospodarstvo na europske političari čine sve kako kako bi ulagači postali nervozni, kako bi eh, eh, građani eh, i nadalje doživljavali živčani slom. I zapravo ovdje kao imamo krizu demokratskog legitimiteta. to je društvena demokratska katastrofa. Mm, kao da politika štednje nije bila dovoljna, kao da nije bilo dovoljno to što ciljevi nisu postignute, a sada predsjednik komisije, e, predsjednik komisije kaže da ovo nije unija i da svi osjetimo posljedice. Riječ ovdje o gospodarskoj sabotaži i očito postoje pravila koja nisu pisana, koja se primjenjuju. I stoga ako povjerenicima poručujem sljedeće, s Stoga učinite Europi uzlugu i kaznite sami sebe. Hvala. Gospodin Kan. Gospođo predsjedateljice, samo još 17 dana do referenduma o velika odluka koja će se odraziti ne samo na jednu kraljevinu, nego i sve do ostale zemlje članice da će imati velike posljedice na Europsku uniju, gospodarski šok i e, gospodarsko propast. Milijuni radnih mjesta će zapravo ne, nestati. To će također oslabiti gospodarsku suradnju sa partnerima. Zapravo mi smo zapravo izgubili sve, e, sve argumente koje smo imali, bilo koje gospodarske ili političke u svjetlu ovih e, najnovijih migracija. Mislim, migrante koji dolaze u jednu kraljevinu su zapravo ili kriminalci ili zapravo traže samo socijal, e, dakle, financijsku korist. I mislim, ja smatram da migrante mogu također dati veliki doprinos u jedinjeno kraljevini i mislim da glasači e, u ujedinjenoj kraljevini to također znaju. I mislim ne zapravo da cijela ova kampanja koja se e, vodi čime se pozitivni i da ćemo ostati u Europskoj uniji. A sva ta gospođa mikrofon. Hvala. Po, Poštovane dame i gospodo, mi smo ugostili veliki broj e, oni koji dolaze iz, e, iz Rusije i oni predstavljaju velike udjel u našem stanovništvu. E, problem e, samog statusa e, e, dakle, ljudi bez državljanstva još uvijek nježno stani i Latviji. U Latviji se je to bio problem također tijekom lokalnih proizvodnja. Latvijska vlada je prikupila veliki broj potpisa kako bi se u okviru dakle, kako bi se ovo pitanje također raspravljalo i u Europskom parlamentu kada je riječ o Estoniji i Latviji. Latvije, e, mm, je zapravo mm, je broj dakle stopa dodjeljena Eurostoni i Latviji iznimno visoka, nerazrazmjerno mm, previsoka. I stoga mislim da je to pitanje o kojem to treba raspravljati. Hvala. Evo, dakle, kada imamo minute govore, nemamo postupak plave kartice, jako mi je žao. A sada gospodin Ferreira. Hvala gospođo predsjedateljice. E, gospodin Juncker, gospodin Dragi i cijela ta kompanija. E sada, dobro poslušajte što vam želim reći. Borba radnika i portugalskog naroda. E, mi smo se mijenili vladu koja je provodila vaša pravila. Mi, smo, e, mi smo osudili vašu politiku. Radnici su ovdje ukazali na novi put kojim se može kročiti. Uspjeli smo zaustaviti imati smanjenje plaća, smanjenje proračuna, um, opovrgnuti odredbu o minimalnoj plaći, uh, uh, odnosno spriječiti zamrzavanje plaća. Također se povukli i zapravo druga odredbe. U ovom trenutku imamo um, dakle, radni tjedan od 36 dana u državnoj upravi. I to su vrlo važne odluke. Gospodine Junkeru, e, Francuska je Francuska, da, ali i Portugal je Portugal. Portugal e, gleda na višestoljetnu povijest ne samo neovisnog naroda i taj narod želi imati svoju sudbinu u svojim rukama. E, gospodin Le Breton. Hvala, que članice. Gospodin, gospodin eh, Juncker je bio na sastanku Franco, na skupu francuskih gradonačelnika. Rekao je da je Europa e, sve, dakle, prometre. Međutim, dovi i gradonačelnici su oni koji ovdje, dakle, nemaju nikakve koriste od toga. Ako govorite o tome koliko novca ide e, nama, to nije istina. Vi dobivate puno više Europska komisija je zapravo predstavnik financijske oligarhije, Juxlex, panamski papiri, sve ostalo. Da, ali francuski građani nisu glupi. Francuski građani se podržavaju s onima koji vi eh, ironično eh, proglašavate populistima. Gospodin Papadakis. Hvala. Dakle, u Grčkoj je upropažen sustav dakle, mirovina, a sada imamo podajne rasprodaje, daljne akcije kako bi se velike koncerne dobili novi, nov, još veći financijski priljev. E, imamo uvjete, uvjete kao u, želimo imamo uvite kako imamo u Francuskoj, u Belgiji. To je zapravo ona ostaljena praksa, praksa, vaša praksa, praksa komisije parlamenta, praksa koja dovede do, do velikog broja radnih mjesta, do podkopavanja e, kolektivnih ugovora, do ograničavanja prava na štrajk, a to su sve e, u svrhu u korist kapitala i opluđivanja kapitala. I to zapravo <laughs> nema sve poštiva se ništa ono što je dogovoreno, a sve se sada provodi na teret građana Grčke i Francuske. E, moramo pokušati, ali sada zapravo da ponovno radimo ono što smo izgubili i slomimo moć kapitala. Hvala. Evo, Time smo završili jednominutne govore. Nastavljamo s radom sutra u 9 sati ujutro. Dnevni red je objavljen te također se može e, dobiti uvid u e, dnevni red i na strancama Europskog parlamenta. Ovime zatvaram zasjedanje. Hvala vam lijepo.